Ladies and gentlemen, Dame i gospodo, uvaženi kolege. Sad ćemo početi sa našim izvanrednim zajedničkim sastankom i s nama su danas posebni gosti. Ja ću govoriti finski, stoga ćete vjerojatno trebati svoje slušalice. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, minulla on kunnia... To... Dame i gospodu, uvaženi kolege, drago mi je da sa kolegom Davidom McAllisterom, predsjedateljem e, odbora za vanjske poslove, te gospodinom Predom, potpredsjednikom Odbora za ljudska prava, mogu voditi ovaj sastanak koji svake godine održavamo zajedno sa dobitnicima Saharove nagrade. Mijenjam gospođu Lindu McEwan. Ona je predsjednica odbora za razvoj koja vodi e, skupinu Europskog parlamenta u Marakeš kako bi se usvojio e, UN-ov globalni e, pakt o migracijama. Drago mi je da mogu pozdraviti e, gospođu Nataliju Kaplan, sestričnu Olega Sencova, te njegova odvjetnika, to jest i on je tu pozvan, no zbog e, drugih obaveza i problema s letovama nije mogao doći na ovaj sastanak. Isto tako drago mi je da u, u dvorani vidim i ostale finaliste e, nagrade Saharav na, na Cezafi. Njega predstavljaju njegovi roditelji te nevladine udruge koje pomažu migrantima u sredozemlju i spašavaju živote. Ovu sjednicu održavamo zajedno sa izaslanstvima koji su sudjelovali u donošenju odluke da se e, nagrada dodijeli Olegu Sencovu. E, s nama je gospodin Darius Rossati, e, izaslanstvo u parlamentarnom odboru za pridruživanje između Europske unije i Ukrajine, te gospodinom Karasom iz odbora za parlamentarnu suradnju između Europske unije i Rusije. Europski parlament dodjeljuje Saharovu nagradu za slobodu mišljenja još od 1988. i to pojedincima ili organizacijama koji svojim djelovanjima, e, aktivnostima su se borili za demokratski život zemlje, za e, poštivanje i borbu za ljudska prava te za poštivanje temeljnih sloboda. U proteklih nekoliko godina ova je nagrada postala jedna od najkonkretnijih e, simbola našeg zajedničkog napora u zaštiti ljudskih prava i jasno pokazuje našu podršku onima koji se svakodnevno bore za ljudska prava i za slobodu eh, u cijelome svijetu. Još ima jako puno mjesta u svijetu gdje pojedinci i organizacije se moraju svakodnevno boriti za ta prava eh, kako bi unaprijedili vlastiti život i vlastite budućnosti. I ta trajna borba pokazuje koliko je važan ovaj okvir i koliko eh, se lako ta prava mogu kršiti. U teškim vremenima kad eh, imamo tolike krize u svijetu od terorizma do velikog priljeva izbjeglica ne smijemo e, naštetiti e, i ugroziti ljudska prava za koja smo se toliko borili samo zato da bismo ostvarili veću sigurnost. Još vas moram podsjetiti da su prije dva mjeseca dva bivša e, dobitnika Saharove nagrade, gospodin Denis mcvege i Nadija Murad. Oni su dobili nagrade 2014. i 2016. I oni su prije dva mjeseca dobili i Nobelovu nagradu za mir. Kao što je rekao predsjednik Tajani, golema je sreća za Europski parlament vidjeti da je ove godine Nobelova nagrada za mir dodijeljena dobitnicima, dobitnicima nagrade. Pet je dobitnika Saharove nagrade dobilo Nobelovu nagradu za mir. I mi kao zastupnici ovog parlamenta možemo eh, se time ponositi i možemo se ponositi svime što smo napravili u proteklih dva desetljeća kako bismo zaštitili e, branitelje ljudskih prava i to u, u zemljama u razvoju, no ne samo u tim zemljama. Dragi kolege, danas želimo izraziti poštovanje našem dobitniku Sakarove nagrade, gospodinu Olegu Sencovu i želimo se prisjetiti svih onih koji se svakoga dana bore za svoja prava u svojim lokalnim zajednicama ili i šire. Boreći se za to onda ljudska prava imaju univerzalnu vrijednost. Prije 30 godina Europski parlament je e, gospodinu Saharovu dodijelio tu prvu nagradu koja nosi isto ime. A danas, evo, to je povijesna slučajnost, naša Saharova nagrada za slobodu mišljenja će biti dodijeljena jednom drugom disidentu koji je u pritvoru u Rusiji samo zbog toga što je na miran i nenasilan način izrazio svoje mišljenje. I sada ću dati riječ kolegi, gospodinu Davidu McAllisteru, koji predsjeda odborom za vanjske poslove. Izvolite. Hvala ti, Marija, na uvodnim riječima i ja bih eh, nešto rekao kao predsjednik odbora za vanjske poslove. Na početku želim reći da je naša gošća ipak stigla u Strasbourg, predstavnica našeg dobitnika nagrade Saharov za 2018. Gospodjo Kaplan, dobro nam došla. Dear Miss Kaplan. gospođo Kaplan. Vaša borba nije samo vaša. To je borba svi u nas. Vaš rođak je politički zatvorenik u Ukrajini. I zato je i ove godine nominiran kao dobitnik nagrade Sakorom. Svi u ovoj dvorani znaju za tužnu sudbinu vašeg rođaka. Znamo da je osuđen na 20 godina zatvora u zatvoru visoke sigurnosti u e, Sibiru na 1000 km od svog doma. Pratili smo situaciju u svibnju ove godine kada je prekinuo svoj štrajk glađu koji je trajao 145 dana i tražio oslobađanje svih političkih zatvorenika u Rusiji. Na kraju je morao prekinuti sa štrajkom glađu i zbog toga što su ga željeli prisilno hraniti u listopadu 2018. Vjerojatno znate da je u lipnju ove godine Europski parlament usvojio rezoluciju kojom traži e, hitno i bezuvjetno puštanje Olega Sencova i svih drugih e, zatvorenika, političkih zatvorenika. Brojne druge organizacije, e, udruge Mm, režisera, glumaca iz filmske industrije, svi su oni tražili njegovo oslobađanje, no do sada te želje nisu ispunjene. Gospođo Kaplan, ja se nadam da ćete nam moći nešto više reći o e, zdravlju gospodina Sencova. Drago nam je da ste tu i e, zato ću bez da duljim vam dati riječ. Hvala vam. Hvala vam. Šaljem vam pozdrave. Donosim vam pozdrave u svoje ime i u ime Ologa. Ova nagrada neće zamijeniti o, slobodu. Sloboda je i dalje vrijednija od svih svjetskih nagrada. Njegov je štrajk glađu gotov.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 Yes. Yes. Okay. Please continue. Олег выходит из голодовки, но на самом деле полностью он не восстановился. Еврачи до сих пор не могут... Sada je prekinuo štrajk glađu, no zdravstveno stanje još uvijek nije dovoljno dobro i teško je reći hoće li se uspjeti oporaviti. Morate znati da je smješten u zatvoru Jamal Nenec u arktičkoj regiji. Tamo je tundra, sjeverni medvjedi. I tamo su poslali čovjeka s juga koji je cijeli svoj život proveo na Krimu. A, a tamo čak i lokalni stanovnici vrlo lako dobiju kronične plućne ili srčane bolesti. Njegovo je zdravlje stvarno loše. Već u prvim mjesecima eh, boravka u zatvoru počeo je gubiti kosu i zube, no nije se predao. I stvarno me je impresionirao. I ne samo mene. On čak sada aktivno radi i još uvijek snima filmove. Možda vam to zvuči paradoksalno. On radi film na temelju svoje drame, koju je napisao prije uhićenja i to zajedno sa e, redateljem koji je također pobjegao sa Krima. Naravno, on samo vodi taj proces i dijeli svoju viziju sudjelujući u izboru glumaca, tako da nastavlja sa svojim radom i sa svojom borbom. Prošlo već gotovo pet godina, a e, uvjeti su sve lošiji. Vrlo je entuzijastičan i uspjeva čak i podržati ljude koji su slobodni, koji nisu u zatvoru. On je doista junak. A nemojmo pritom zaboraviti da je on samo čovjek i ne želi da ga se zove junakom. Tako u ime Olega hvala vam na nagradi. Hvala gospođo Kaplan, a sada bih dao riječ na našim kolegama koji su vrlo aktivni i u e, Ukrajini te u zemljama istočnog partnerstva. Najprije riječ ima gospodin e, Rosati. On vodi e, izaslanstvo u parlamentarnom odboru za pridruživanje između Europske unije i Ukrajine. Hvala vam gospođo Kaplan na ovim riječima i dobrodošli u Europski parlament. Ovogodišnja nagrada Saharov dodijeljena je Oleku Sensovu, osobi koja je odlučila biti slobodan čovjek bez obzira na e, suđenje koje je bila čista e, igrarija od suđenja i e, koji je se usprotivio ruskoj opresiji. On je junak, junak u očima svih nas. Hvala svima onima koji su potuprli njegovu kandidaturu borba da se pusti na slobodu Oleg Sensov kao i drugi ukrajinski zatvorenici ilegalno e, uhićeni od strane Ruske federacije nije borba koju vodimo tek danas. Radimo na tome već nekoliko godina od kako je Krim ilegalno pripojen 2014. godine u veljači. Europska unija osudila je taj neprijateljski i agresivni čin i zatražila da se puste politički zatvorenici iz ruskih zatvora. Europski je parlament stalno ukazivao cijelom svijetu na slučajeve svih onih eh, koji su eh, se drznuli usprostaviti se ruskoj agresiji, dakle koji su svi osuđeni u Rusiji, iako su ukrajinski građani. Mi smo to naše stajalište izrazili kroz nekoliko rezolucija koju su podržali s velikom većinom zastupnice iz svih klubova zastupnika Europskog parlamenta. Htio bih i naglasiti kako dosljedno širok spektar zastupnika želi e, i traži da se Oleg Sensov pusti na slobodu iz ruskih zatvora. I to je nešto što mi stalno ponavljamo tijekom cijelog našeg rada kao zastupnici. A u Izaslansku Europskog parlamenta za odnose s Ukrajinom također vrlo aktivno s ukrajinskim kolegama razgovaramo i raspravljamo o tome kako ostvariti taj cilj, a to je da se Oleg Sencov i svi njegovi kolege puste na slobodu. Nažalost, u posljednjih 14 dana ponovno smo se osvjedočili tome da e, Kremlj primjenjuje takvu vrstu e, postupaka jer je e, zarobio ukrajinske mornare. To je samo demonstracija agresivne politike Ruske federacije koja se ne libi kršiti međunarodne zakone kako bi ostvarila svoje političke ciljeve. Ovoga ćemo tjedna dodijeliti nagradu Olegu Sensovu prvenstveno kako bismo odali poštovanje njemu i njegovoj hrabrosti. On je nadahnuće za sve ljude koji se moraju nositi s opresijom u cijelom svijetu. Međutim, mi želimo također povećati pritisak nad Kremljem i jednostavno reći da mi ne e, nasjedamo na propagandu koju Kremlj širi i da smo svjesni te propagande svoje ruske politike u Ukrajini. Znamo također da je velik broj Ukrajinaca u ruskim zatvorima jednostavno tamo zato što odbija priznati rusku okupaciju. Mi u Europskom parlamentu ne zaboravljamo ih i radimo na tome da se oni puste na slobodu. Gospođo Kaplan, molim vas prenesite naše najbolje želje Olegu Sensovu kao i izraze našeg poštovanja. Hvala lijepa Dario Šurozatiju. A sada u ime odbora za odnose Europske unije s Rusijom dajem riječ Otmaru Karašu. Gospodine predsjedniče, štovana gospođo Kaplan, vi ste na tako upečatljiv e, način i tako s malo riječi zapravo ocrtali i opisali poteškoće koje vladaju i ljudima i regijom i dali ste primjere negativnosti, ali istovremeno ste dali i uputili signal da on stoji zapravo stoji u ime mnoštva ljudi za koje se borim. Upravo je danas e, prigoda, jer upravo danas 10. E, prosinca obilježavamo 70. godišnicu obave deklaracije ljudskim pravima i stoga pozdravljamo vas e, kao predstavnice ovog Sencova od sveg srca upravo na današnji dan. Želimo vas pozdraviti u Europskom parlamentu, izaslanstvo Europske unije, Europskog parlamenta i Rusije koje se tiče odnosa, zapravo mi smo sretni i ponosni na tu činjenicu što upravo na ovom posebnom sastanku možemo i vas ugostiti i da vi predstavljate njegov lik i da dajete primjer e, kojeg predstavljate. I što ste došli k nama sa ovim posebnim susretom želimo isto tako dodati e, i poštovanje prema dostojanstvu Olega Cencova, a kao predstavnika za mnoštvo drugih građana Ukrajine koji su kroz nepravedne sudske postupke u konačnici završili u zatvorima, a to je izuzetno bolno. A isto tako možemo reći da to moramo osuditi kao predsjednik e, odbora za parlamentarnu suradnju, želim kazati da sve što je u našim okvirima i mogućnostima da želimo stvarati mostovi, međutim postoje granice preko kojih ne možemo prijeći, a prije svega i Europski parlament ima takve granične crte preko kojih ne može prijeći, a to je zaštita ljudskih prava, temeljnih sloboda i isto tako poštivanje međunarodnog prava. To su upravo segmenti preko kojih ne možemo prijeći jer su izuzetno važni za nas i čine temelj našeg djelovanja u globalnom svijetu kao stalni predstavnik u Vijeću sigurnosti, kao predstavnik e, Europskog vijeća, Rusija bi se trebala pridržavati opće deklaracije ljudskih prava na osobit način, a jer o tome ovisi e, sve skupa i ne smije se bilo kakav otpor trpjeti. Situacija na nezakonito e, u Krimskom poluotoku znate da je još uvijek nepromijenjena nepromijenjena. Donas su, agresija se nastavlja, a isto tako i kršenje minskih sporazuma koji je zapravo kao sporazum e, nestao u velikoj daljini, a s obzirom na agresivni i neodgovorno ponašanje ruske vojske, događaju se nove napetosti u Ozavskom moru. Mir i stabilnost čitavog kontinenta zapravo iziskuje ponovno uspostavu teritorijalnog integriteta Ukrajine i to je od presudnog značaja. Možemo vam to i danas obećati. i Mi ćemo i nadalje svakako imati uh, uperene oči prema Rusiji i ukazivati na kršenje ljudskih prava, isto tako i na suzbijanja aktivističkih djelovanja svih onih e, koji predstavljaju medije, kulture, te isto tako i e, velik broj zakona koji zapravo zemlju dovodi u spiralu socijalne kontrole. A to pak pomognuto dakle, o internom i eksternom kampanjom dezinformiranja, čime se potpiruju negativne emocije, a što sve dovodi do polarizacije u ruskom društvu. Oleg Sencov je simbol za velik broj svih onih koji su nepravedno osuđeni. Mi se doista nadamo da će oni napustiti zatvore u kojima se nalaze. Njihovo je pravo, njihove misli, izricanja kao slobodnih građana Ukrajine proizvoditi umjetnička djela, stvarati života bez ikakvih strahova i bez ikakvog kaznenog progona, jer misli su slobodne i misli ne poznaju nikakve zatvore. Hvala vam što ste danas ovdje. Želimo vam sve najbolje i vama i Oleksu Sencofu i svim ljudima u čije ime i on trpi i pati. Hvala lijepa. Otmaru Karasu. Sada bih htio dati reč e, Rebeki Harams koja je supredsjedateljica Euronesa, a Euro i Eurones je dakle parlament za suradnju sa drugim zemljama, uključujući i Ukrajinom. Ja ću govoriti na njemačkom jeziku. Raduje me doista što Među kolegama imamo ovako široku potporu za upravo dodjelu nagrade Saharov Olegu sensovu I vjerujem da ovako široka podrška imenovanju i dodjeli nagrade jest upravo i činjenica da je e, i e, sve ono što je Oleg Sencov učinio sa e, svojim štrajkom glađi. Hvala lijepo što ste i vi, Natalija, još jednom podcrtali da Oleg nikada nije želio biti e, bilo kakva figura i on je želio stvarati filmove u slobodi, u ime slobode i svog e, ukrajinskog naroda i ukrajinskog Krima, zapravo je kao nenasilni aktivist e, stupio na scenu, a 2014. godine odmah na početku aneksije Krima E, uhićenje. To je jedno dugo razdoblje u kojem i Natalija i drugi su se borili za slobodu. A kao glavni želju koju ja želim danas ovdje iznijeti jest to da neću ni na koji način napustiti misao o oslobađanju Olega Sencova i nadam se da dodila nagrade i da naša odluka da njemu upravo dodijelimo nagradu Saharov, da će to sve skupa dovesti kako ćemo upravo i ovdje uskoro moći pozdraviti Olega Sencova. Želim isto tako istaknuti, a Oleg Sencov nije nikada nastupao samo u svoje ime i za sebe. On bi želio govoriti svojim filmovima. Znamo isto tako i novinare, poznajemo iz Kijeva, iz Donbasa, sa Krima, koji bi htjeli raditi kao novinari u svojoj struci. Znamo isto tako i poljoprivrednike koji žele se baviti poljoprivredom. Previše onih građana Ukrajine koji su uhićeni, zatočeni u Rusiji, a ova nagrada, kao i Oleg Sencov, e, i uvijek smo isticali da ova nagrada kao i njegov štrajk glađu, jest zapravo bilo pokazivanje da svi žele ostvariti tu slobodu, a isto tako i ova nagrada e, zapravo je dodijeljena Olegu i svima onima koji su nepravedno uhićeni u Rusiji. Hvala lijepo Natalija što si došla. Hvala lijepa. Hvala Rebeki se na ovim e, zaista ljubaznim i e, nedvosmislenim riječima. The Dao bih sada riječ predstavnicima klubova zastupnika i e, molim vas da govorite što je kraće moguće jer bih smo htjeli čuti i komentare gospođe Kaplan. Najprije Edward Kukan u ime Europske pučke stranke. Hvala lijepa. Najprije srdačna dobrodošlica gospođi Kaplan kao i e, ostalim kandidatima koji su bili imenovani za ovogodišnju nagradu u Saharov. Ja sam bio taj koji je s Mihajlom Galerom predložio u našem klubu zastupniku Olega Sensova kao dobitnika, e, kao predložili smo ga za nagradu Saharov i danas mi je jako drago da smo u tome uspjeli i da je on dobitnik te navrate. Mi smo ga e, nominirali zato što je on mirno prosvjedovao protiv ruske okupacije njegove domovine Krima i također borio se za to da se oslobode e, mnogi politički zatvorenici u Rusiji. On se borio protiv nepravde jednog sustava e, koji i pokazao je koliko je se bio spreman žrtvovati kada je započeo štrajk glađu i štrajkao glađu 145 dana. Oleg se na to odlučio nadajući se da će se njegov glas čuti. On je to napravio e, za čast, slobodu i demokraciju i njegov glas se čuo i on je sada zatvorenik savjesti i borac za slobodu mišljenja. Mi vjerujemo da su to vrhunske vrijednosti koje su vrijednije nad e, pukom silom. Mi e, smo zato njega imenovali za nagradu Saharov. Oleg Sensov nedužan je čovjek koji je i dalje u zatvoru moramo se držati naših uvjerenja i podsjetiti se za važnost temeljnih prava i slobode mišljenja. Jer sloboda mišljenja je prava noćna mora za sve autoritarne režime i diktatore. To je vrlo moćno oružje, ponekad jedino oružje protiv takvih diktatora i ne smijemo dopustiti da tako što e, jednostavno se ugasi u šutnji. Ja sam e, iz nekadašnje Čehoslovačke i u Olegu Sensovu vidim jednostavno čovjeka koji predstavlja sve one glasove koji se ne boje suprotstaviti se nepravdi. Moramo čuti sve te glasove. Ipak Moram reći da e, nisam sasvim sretan kada se ime Olega Senzova pojavi kao ime dobitnika nagrade Saharov, on je i dalje u zatvoru, a čuli smo danas kako je njegovo zdravlje ugroženo. Kada smo započeli s time da ga nominiramo, imao sam neku malu nadu da ću mu osobno upoznati na dodjeli nagrade. Međutim, to nije tako. Želimo mu samo reći da ga podržavamo u njegovim čvrstim uvjerenjima i da on neće biti sam u borbi protiv nepravde. Hvala lijepo, Igor Kucan. Mogli dodati, gospođa Kaplan, da je prošlog tjedna gospodin Kukan E, prikazao jedan dokumentarni film, organizirao prikazivanje e, suđenja to se odvijalo u Brislu, zaista dojmljivo, Mi smo raznolik parlament, e, osam klubova zastupnika i svaki predstavnik svakog kluba će uzeti riječ. Sljedeći predstavnik Soraya Post u ime socijaldemokrata. Hvala gospodine predsjedniče. Dobro večer. Dobrodošli. Želim vam dobrodošlicu, Natalija Kaplan, a kao se slični našeg e, Oleg Sencofa, čast nam je doista što vas možemo pozdraviti ovdje u ime kluba zastupnika socijaldemokrata. Želim isto tako e, pozdraviti i drugoga predstavnika, isto tako i nevladine organizacije, te isto tako i predstavnik Nazra Sefzafija. Svi oni su pokazali hrabrost, a isto tako i opredjeljenost e, solidarnosti i zaštite ljudskih prava. Oleg Sencov, pisac, režiser i politički aktivist koji je miroljubivo e, pokušao isto tako iznijeti svoju kritiku prema Rusiji 2014. godine i to nezakonite aneksije Krimskog polotoka te kršenje ljudskih prava protiv krimskih e, tatara što se odvijalo usporedo s time Štovane kolegice i kolege, Olek e, za nas predstavlja hrabrost e, i odlučnost, ali isto tako istovremeno i borbu protiv svega onoga što bi ograničavalo slobodu izražavanja prema općim deklaraciji o ljudskim pravima. Sloboda izražavanja je pravo svake individue, e, dakle, bez obzira na to, bez ikakvog ograđivanja, a isto tako i informacije, te isto tako i ideje koje treba širiti kroz medije koje nisu ograničene na bilo koji način. Nepoštivanje slobode izražavanja koje čini ruska vlada i koja je dovela Olega Sencova u zatvor. Sve ovo potrebno i potrebno su ovakvi hrabri ljudi, umjetnici, režiseri, fotografi, e, branitelj ljudskih prava i one ljude na ulice koji moraju svjedočiti o kršenjima ljudskih prava kako bismo mi zaštitili demokraciju u svijetu koje su sve više i više u kušnji, uključiv i to i Europsku uniju. Nadamo se da nagrada koju dodjeljujemo Oraku, e, dakle, jest nagrada za ono, slobodu izražavanja, da je to poziv na buđenje Vladimira Putina i ruske vlade, te isto tako da konačno pusti Olega Sencova i ostalih 70 e, političkih zatočenika koji se nalaze u ruskim zatvorima. Ja ću e, Đorđa Ovela citirati koji je kazao kada sloboda bi značila bilo što, onda to znači da se ljudima može kazati ono što oni ne žele čuti. U ime mog kluba, molim vas da prenesete, gospođo Kaplan, svu našu potporu i sve najbolje i dobar oporavak vašem bratiću i nadamo se da ćemo pronaći rješenje e, kad je riječ o njegovom oslobađanju, a isto tako oslobađanju svih političkih zatvorenika. Hvala vam. Hvala, gospođo Post. Nemamo predstavnika ECR-a. Da. Nikad toliko desno moj pogled nije upućen, pa evo, izvolite. Malo sam i zakasnio, ali ovdje sam na desnoj strani. Evo, mogu se obratiti na nizozemskom jeziku. Nisam dobro pripremljena. Nisam. E, Isto tako i kandidatura Olega Senzova u cijelosti je ECR podržao, a isto vrijedi i za potporu koju smo dali Ukrajini, to će i nadalje biti tako. Što se tiče Ukrajine, želimo podržati Ukrajinu u borbi za slobodom, te isto tako i integrirajući sve svoje dijelove zemlje u jednu državu. Nitko ne smije na temelju političkih uvjerenja ili na temelju e, svog izražavanja misli uči i za, za, biti zatvorenik. To vrijedi isto tako i kada je riječ o sigurnosnim pitanjima, a isto tako kada se upravo neke činjenice izmišljaju. Bojimo se za zdravlja Olega Sencova, znamo da sve one mjere koje e, je provodio nije bilo iz vlastite koristi. Bilo je riječ o svim ostalim, e, svim ostalim zatočenicima u Rusiji. Sama nagrada Saharov e, jako je važna jer to upravo znači da njegovo ime ovdje izgovaramo e, na vrlo jasan način, pronosimo ga u svijet, a sve ostale zatočenike smatramo da su time kao signal uputili u svijet i obuhvatili i njih. Ovo isto tako znači da u vremenima kada moramo sagledati da autoritet tarne tendencije i nadalje rastu u čitavom svijetu. Gospođo Kaplan, ja bih vas e, zamolio da pozdravite Olega Sencova, da mu zaželite brzo ozdravljenje i što brže oslobađanje i svih ostalih zatočenika koji su nepravedno osuđeni. Hvala. Liberali i predsjednici i gospodin Ostrević. Izvolite. Gospodo predsjednici, draga Natalija, dragi Doreati, štovane kolegice i kolega, Pogodišnja nagrada Saharov zaista je šokantna u svojoj simbolici. Ovi simboli, mnoštvo toga govore o tome koliko je bolno jest borba za slobodu, a jest bila i tijekom sovjetskih vremena, jednako tako ova borba se provodi danas. Prije 30 godina, 1988. godine, prva nagrada Saharov dodijeljena je Nelsonu, Mandeli i Antoniju Marčinku i to postupno. Naš kolega Almar Brok bio je sudionik ove ceremonije prije 30 godina. Antoni Marčenko bio je su E, dakle i suosnivač Moskovsko-Helsinske skupine i prepoznao je da u Sovjetskom savezu ima političkih zatvorenika i prema Andreju Saharovu, Andrej Mačenko je zapravo bio prvi koji je obznanio i pisao o postaljanskim radnim logorima i zatvorima koji su se zvali Gulag. Upravo zbog toga 20 godina proveo je u sovjetskim isto tako zatvorima i deportiranje u Sibir. Čitavih 20 godina. Za dva dana ćemo dodijeliti nagradu Saharovu, Putinovoj Rusini, Olegu Sencovu. On neće biti prvi, ali hvala Bogu, on je živ. A za razliku od Marčinka, zaista bit će nam drago da uspijemo dodijeliti ovu nagradu, a upravo postalinistička era, era, a isto tako i današnje Rusije, šokantna je poveznica Oleke, jeste simbol hrabrosti slobodnog građanina, slobodnog čovjeka koji stoji u obrani samih ideala, prvo na Majdanu, a onda na Krimu u svojoj domovini i koji nastavlja svoju borbu čak i u zatvoru, kao što nam je Natalija kazala. I on se ne bori samo za sebe. On se bori u ime svih Ukrajinaca i političkih zatvorenika koji su u ovom trenutku zatvoreni pod Putinovim režimom u zaista neljudskim uvjetima. Kao što je u vremena nagrada Saharov i danas čini se 20 godina u zatvoru u Sibiru i to u sjevernom dijelu Rusije. Čini mi se da ovaj simbolizam jest upravo jedan dodatak e, svom onome što je Oleg i imao sa Kremljom i to pod vrlo ciničnim porukom koje se na taj način upućuje iz Kremlja. Oleg Sencov e, je simbol borbe protiv e, agresije 21. stoljeća i šovinizma a isto tako okupacije i aneksije. Borac za pravdu koji je osnovano isto tako i zasnovana u općoj deklaraciji o ljudskim pravima. Želim se nadati da njegov primjer će poslužiti kao ohrabrenje koje nam toliko treba za sve ljude koji žele mir u Rusiji, a isto tako i ljudi koji žive u okupiranom Krimu. Želim da nas ono hrabi i političare koji predstavljamo slobodan svijet, da beskompromisno branimo i slobodu i pravdu i da zaustavimo režime poput onog o e, Kremlju. To je najmanje što možemo učiniti kako bismo e, olakšali E, Olegu Sencovu njegov život, a tražimo e, trenutno oslobađanje i njega i 73 isto tako zatočenika te 24 mornara koji su uhićeni u moru. Ja se želim nadati da će konačno doći vrijeme kada će Oleg e, biti slobodan i kada ćemo biti u mogućnosti osobno ga pozdraviti ovdje u našem domu. Hvala vam lijepa. Thank you. Hvala. Hvala, Petras. Da li predstavnik zelenih želi uzeti riječ? Izvolite. Gospođo Kaplan, dobrodošli u Europskom parlamentu. Osobno ne poznajem Olega Sencova, nikada nisam imala prilike putovati u Ukrajinu, no mislim da je doista dojemljivo da ljudi koji se nalaze u zatvore, koji su pod tako velikim pritiskom, ipak e, vode borbu za sve one koji se nalaze izvan zatvora i da mogu sagledati onu nepravdu koja se događa ne samo njima, već i drugima. Mislim da živimo u vremenima koja ima sve manje i manje stabilnosti u ustrojstvu. To su vremena diktatora, diktatorstava koje zapravo se kroz demokratske izbore su se postavili, ali se ovo pojačava kao trend i zbog toga je važno da imamo ljude koji će kročiti svojim putem slobode, koji će se zalagati za demokraciju i slobodu, kojima ne možemo oduzeti pravo da izreknu ono što misle i koji su jasni, ali isto tako i miroljubivi kada zastupaju svoja mišljenja. Ja sam već četiri i pol godine zastupnica u Europskom parlamentu i uvijek je bilo teško izabrati između svih onih prijedloga koji su zapravo e, učinjeni za nagradu Saharov. Ja nisam još nikada vidjela nikoga ko ne bi zaslužio nagradu, ali je me činjenica da još uvijek e, postoje e, mnoštvo ljudi koji se ne daju zbuniti ni na koji način, bilo kakvom vladom, nikakvom vlašću, niti e, vojnim intervencijama, niti e, nepravdama. To je ono što hrabruje i to je ono što daje nadu i našim demokracijama da ćemo imati i budućnosti. Nadam se da će Olek to sagledati, da će vrlo brzo izaći iz zatvora. Od sveg srca želimo da i e, ovo na neki način ostane bez posljedica za njega, želim i svima onima koji se nalaze na popisima i za nagradu Saharov da i oni steknu hrabrost eh, da nastave svojim putem. Sve je teže i teže, međutim postoje mnoštvo ljudi koji se zalažu i koji ne gledaju na vlastitu dobrobit, već eh, gledaju upravo na ono što ih okružuje. Oni u svom životu žele učiniti nešto dobro. Hvala vam na tome, hvala vam što ste ovdje želim pozdraviti preko vas Olega i nadam se da će ovo sve skupa podnijeti jako dobro. Hvala. Hvala. Hvala kolegice. Guengel. Nemamo predstavnika. FDD isto tako. I NF također nema svog predstavnika. Tko bi još želio uzeti riječ? Mihael Galer da i njemu damo riječ i onda gospođa Kaplan može Mihajlo. Hvala lijepo. Želim vam dobrodošlicu kao i predstavnicima e, finalista. Želim kazati da podržavam sve ono što su kolege već istaknuli. Želim bih uputiti dva do tri kratka pitanja. Da nam možete eventualno pojasniti kako je Oleg Senzov saznao da je dobitnik e, nagrade Saharov. E, a drugo što bi me zanimalo, da li je e, zapravo njegov tretman u logoru, da li je bolji, da li se pogoršao, da li ostali zatvorenici znaju da je primio nagradu, da je dobio nagradu, da li možete kazati nekoliko riječi o tome. I još bi me zanimalo kako se u ruskoj javnosti, u području E, svih onih e, e, boraca i branitelja ljudskih prava, kako se tu spominje ime Olega Sencova, da li u krugovima onih koji se bave zaštitom ljudskih prava, da li je to tema i da li postoje možda eventualno inicijative unutar Rusije da se i od vlade traži konkretno oslobađanje Olega Sencova da li ste potpuno sami ili imate i u Rusiji potporu, naravno u Ukrajini, to je sigurno tema o kojoj se govori, ali da li unutar Rusije postoji e, izgleda da se stvori neki pritisak. Što očekuje od naših vlada kad je riječ o oslobađanju Olegova Sencova? To bi bila moja pitanja koje sam želio postaviti. Hvala, Mihajlo. Na ovim izuzetno preciznim pitanjima imamo li Možda još neko ko se želi javiti za riječ? Ne. Gospođo Kaplan, čuli ste komentare, čuli ste i pitanja. Drago nam je što ćete nam odgovoriti na sva ova pitanja i dati svoje gledanje. Hvala vam što ste mi dali riječ. Da, što se tiče zdravlja, Oleg se oporavlja Rekla sam vam da se zdravstveno stanje pogoršava, no zapravo nakon što je prekinuo štrajk lađu, ipak je krenulo na bolje. No problem je u tome što Olega nisu pregledali neovisni liječnici i zbog toga ne možemo sa sigurnošću reći kakvo je njegovo zdravstveno stanje, zato što ne dobivamo mm, mm, informacije iz prve ruke, dobivamo informacije samo od liječnika iz zatvora. Što se tiče samog liječenja, E, nije dobio pošiljku koju smo dobili, iako u Rusiji možete poslati jednu pošiljku od 20 kg jednom svaka tri mjeseca i poslali su mu tu pošiljku koja je točno toliko imala, no u zatvoru su rekli da je teža od 20 kg, a to nije istina. A pošiljka je sadržavala sve potrebne predmete koji bi mu pomogli da E, preživi tople čarape, suho voće i tako dalje. Tako da, eto, sad se borimo trenutačno s tim problemom jer pokušavamo da ta pošiljka ipak dođe do njega. No, on najlazi nas stalno na nekakve probleme, vjerojatno je do sada već i navikao na to. A što se tiče aktivista za e, ljudska prava u Rusiji, da, e, ima ih tamo, ne znam kako tamo preživljavaju, i ja sam također Ruskinja, ali sam otišla iz Rusije prije dvije godine. Za njih je doista teško živjeti i raditi u Rusiji i to ne samo zbog toga što podržavaju Ukrajinu, već podržavaju prava svih političkih zatvorenika u Rusiji. Nisu to niti samo ukrajinski politički zatvorenici, već i Rusi, ali e, i druge manjine. Ljudi prosvjeduju ispred ureda predsjednika e, sa zahtjevom da se puste zatvorenici. A, ali to su pojedinci, jer što se tiče masovnih prosvjeda, ne, to je nemoguće. ako se takvo što organizira, ljudi će završiti u zatvoru. No, aktivisti ipak nastavljaju sa svojom borbom. Trenutačno svi pokušavaju učiniti kako bi Oleg dobio svoju pošiljku. To vam se možda ne čini mnogo, no to jako puno znači nekome tko je u zatvoru. Što ja želim? Naravno da sanjam da Oleg napokon bude oslobođen. Čemu se nadam? Iskreno se nadam da će se moći izvršiti nekakav pritisak na Rusiju nešto što će im pokazati da ako zadrže Olega u zatvoru, da to stvarno nije u redu. On je bio stvarno toliko uh, uvrijeđen za vrijeme štrajka glađu. On je tražio da se puste svi zatvorenici, politički zatvorenici. No kada je to došlo do medija, svi su govorili o tome u medijima se govorilo o tome da je to njegov štrajk glađu. A nitko nije govorio da, bi da on to čini za druge političke zatvorenike. To je on zapravo htio. Hvala vam. Kolege, imate li još komentara ili pitanja? Ne onda ću dati riječ gospodinu Predi. On je podpredsjednik od, Odbora za ljudska prava. Izvolite. Najljepša hvala. Da, e, meni je pripalo da zatvorim ovaj sastanak kojeg su zajedno organizirali pod odbor za ljudska prava e, i odbor za vanjske poslove i odbor za razvoj i to uz potporu izaslanstva za odbore, e, odnose između Europske unije i Ukrajine kao i izaslanstva za suradnju. Da li sada čujete? Dakle, i za izaslanstvo za odnose između Rusije i Europske unije. Eto dakle još par riječi s moje strane. Podsjećam vas da upravo danas obilježavamo 70. godišnjicu usvajanja univerzalne deklaracije ljudskim pravima od strane Ujedinjenih naroda. Dakle, upravo danas 10. prosinca u Europskom parlamentu organizirali smo tjedan e, posvećen ljudskim pravima kako bismo pripremili današnju obljetnicu. I želim jednostavno reći da je ta deklaracija općeg karaktera. Radi se o deklaraciji za koju se često kaže da se ona odnosi na Europu ili tek na jedan dio Europe. Često nam se kaže da to nije naša deklaracija i upravo smo vidjeli i u drugim dijelovima svijeta velik broj različitih deklaracija o ljudskim pravima koji su više regionalnog karaktera, ali podsjećamo, barem moramo jednom godišnje podsjetiti na činjenicu da se u univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima koja vrijedi za sve i svuda u svijetu. Dopustite mi ovdje da e, kažem e, da je prije nekoliko sati umrla Ludmila Aleksejeva, koja je 2009. godine kao pripadnica memoriala dobila nagradu Saharov. Osim što je bila dobitnica nagrade Saharov prije devet godina, Ludmila Aleksejeva jedna je od najpoznatijih e, sovjetskih disidentica. I još sredinom 60. godina se angažirala i branila je Julija e, daniela i e, Daniela Sinavskog e, ka dvoje književnika. Dakle, preko 50 godina radila je na pitanjima ljudskih prava. A ove godine dobitnik nagrade Saharov Oleg Sensov je e, žrtva komunizma, baš kao što je to bila Ludmila Aleksejeva ili pak Andrej Saharov. Jer komunizam je ovo što vidimo danas, naime, do toga dolazi zbog toga što se još nije dovoljno riješilo e, komunizma. Oleg Sensov drugi u zatvoru su zato što, nažalost, komunizam nije mrtav, a borba za slobodu e, je e, e, sada u rukama drugih ljudi. Tako možemo i objasniti agresiju na Krim i tako možemo objasniti činjenicu da Crno more nije slobodno more. Govori se o sredozemlju koje sada prelaze mnogi koji žele slobodu, ali i Crno more je pod ogromnim pritiskom Rusa. Danas je dobitnik nagrade Saharov Oleksensov. On, kao Alekseva i mnogi drugi građani bivših komunističkih zemalja, borili su se za slobodu njihova borba nije gotova i uvjeren sam da će se nastaviti sve dok bude autoritarnih čelnika na vlasti. Stoga moramo i dalje gajiti nade i moramo gledati prema svim tim morima, prema sredozemlju, ali isto tako i prema Crnom moru. Gledamo dakle prema E, toj borbi za slobodu, toj težnji za, za slobodom koja čini ovakve junake. Hvala.